predloženu odluku odbora Ekon da se ne prigovori delegiranom aktu koji je najavljen na otvaranje jučerašnjeg zasjedanja da time nismo nikakav prigovor uputili unutar 24-satnog roka koji je istekao u 5.15 popodne. U skladu sa člankom 105. stavkom 6. poslovnika parlamenta preporuka se smatra usvojeno i bit će objavljena uz usvojene tekstove sutra u srijedu 5. travnja. Hvala lijepo. Sljedeća točka.